izbora e, potpredsjednika sukladno članku 15, 17 i 20 našeg poslovnika. E, zaprimio sam sljedeće kandidature e, sa, sa svojom suglasnošću. Svoju kandidaturu je objavio gospodin Fabio Massimo Castaldo. Također sa njenom suglasnošću sam zaprimio kandidaturu gospođe Aneli Jetene Meki. Kandidati su mi priopćili da su e, e, njihove kandidature predložene sa njihovom suglasnošću. E, izbor će se održati tajnim elektroničkim glasovanjem. Kako biste bili upoznati sa elektroničkim sustavom, najprije ćemo provesti testno glasovanje. Nakon otvaranja glasovanja, zaslon će pokazati sljedeće podatke. Dakle, o čemu glasujemo, to je izbor potpredsjednika, popis kandidata, E, imena će se pojaviti. E, označite ime, ime kandidata vašeg izbora time što ćete e, plave tipke koje se nalaze desno pritisnete možete pomicati kursor prema gore i prema dolje. Kada ste identificirali kandidata za kojega želite glasovati, tada pritisnite tipku plus. Već nekoliko puta sam bio pitan što će se dogoditi ako želite biti suzdržani. Tada morate pritisnuti tipku za e, suzdržane, to je srednja tipka. Tada će se e, plava lampica, ali, što znači da ste vi sudjelovali, no da ste bili suzdržani, ali sudjelovali ste u glasovanju, dakle to je moguće. Isto tako e, moguće je da uopće ne sudjelujete u glasovanju, to možete sami odlučiti kako god želite. da kako bismo se iznenadili, u testnom glasovanju smo vam predložili e, pjevačice Monsera Kabalje i Julia Migenis Johnson Dakle, sada testno glasujete za jednu, od tih dviju pjevačica. Otvaram sada probno glasovanje. Molim vas da izaberete jedno ime. Vidite sada da piše probno elektroničko glasovanje možete glasovati ili za Monsiraka Balje ili e, Juliju Migenek Johnson. Kursor možete pomicati prema gore ili prema dolje. Oni pritisnete tipku plus prema gore. Mislim da e, će ime biti označeno crvenom ili naranđastom bojom. Tesno glasovanje je ovime otvoreno. Jesu li svi glasovali i sudjelovali u testnom glasovanju. Drugi puta ću pitati jesu li svi sudjelovali u testnom glasovanju. Ako jesu, onda zatvaram glasovanje. Gospođa Kabalje je e, pobjedila uz veliki odmak 309 glasova. Herr Luke, wollen Sie auch kandidieren? Gospodine Luke, želite se i vi kandidirati? Izvolite. Ne, ja se ne želim kandidirati, ja bih samo želio zamoliti da se oba kandidata ukratko predstave, jer uopće ne poznajem kandidatkinju. Sukladno našem poslovniku to nije predviđeno. E, izbor se odvija bez rasprave. No ja sam primio znanje vašu želju, ali unatoč tome nastavljamo sa glasovanjem. Molimo vas da sada označite ime za koje želite glasovati. Napetost. Dakle, vidite gospodin Castaldo i gospođa Aneli Jetenmeki. Otvaram glasovanje. Moje pitanje, jesu li glasovali svi zastupnici? Ponavljam svoje pitanje, jesu li svi kolege i kolegice glasovali? Jesu. nisam uspjela dobiti prihvaćen rezultat glasovanja. Uređaj ne funkcioniraju. Onda ćemo malo pričekati. Pao. Frau Kollegin, vielleicht gehen Sie Kolegice, možda se možete pomaknuti na susjedno mjesto, izvadite vašu glasačku karticu i pokušate glasovati na susjednom mjestu. To su mjesta e, za, za zelene, dakle ne morate otići u inozemstvo. Mi vam nudimo slobodno glasačko mjesto. ali morate sami pritisnuti tipku. Hvala vam lijepa na pomoći. Vi ste stručnjak za tehnologiju. Hvala vam. Jeste li dakle sada svi glasovali? Onda je glasovanje zaključeno. tristo jedan za gospođu Jeteneki 285 glasova za e, gospodina Kastalda i time je gospođa Aneli Jetenmeki izabrana. Mogu srdečno čestitati kolegici Jetenmeki ali mm, izgleda da me ne sluša. Gospođo kolegice, srdačne čestitke na vašem izboru. Dobrodošli u predsjedništvo. Radujem se uspješnoj suradnji. Dame i gospodo, vezano uz prijedlog konferencije predsjednika za kalendar plenarnih sjednica za 2016. godinu, e, koji je bio objavljen u ponedjeljak, nismo zaprimili nikakve dodatne zahtjeve i time taj kalendar proglašavam donesenim usvojenim. Scusate per il mio Oprostite, prehlađen sam. Prelazimo sada na glasanje. Molim vas samo trenutak e, strpljenja kako bi se elektronski sustav glasanja ponovno reinicializirao. A nakon toga ćemo početi glasovanje s izvješćem Štir. Allora, iniziamo le votazioni. Započinjemo dakle današnje glasanje. Dogovor o razmjeni i razvoju i odnosima s jugom Afrike. Izvješće štir e, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 623 glasa za. Čestitam kolegi Štiru. Izvješće Karin Sargentini o e, financijskim e, pranju novca, sprečavanje pranja novca za svrhu terorizma. E, i smatramo usvojenom stajalište vijeća budući da nismo zaprimili nikakve primjedbe na to. Izvješće Kirkov Simon informativni podaci o e, transferu sredstava i o tom izvješću nisu zapremljene amandmani tako da je e, stav vijeća usvojen izvješće je usvojeno izvješća iz o e, postupcima insolventnosti. Ni ovdje nema amandmana i prema tome proglašavam stajalište vijeća usvojenim. A sada izvješće Winkler o autocertifikaciji za e, e, minerale iz zona zahvaćenih suhovom visokog rizika. Sada glasamo u bloku 156 dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Pojedinačno glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sa 456 glasa za. Amandman sedmi dizanjem ruke. Tko je za? Molim da dignete ruku. Hvala. Tko je protiv? Provjerit ćemo elektronski. Zaključujem glasanje. Odbija se amandman 10. u dva dijela dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. Pojedinačno. pojedinačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 12. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 17. Poimenično otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 28. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman 34. Oprostite, prethodni amandman bilo je sve jasno, ali dobro, provjerit ćemo. Amandman 28. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 34. Tko je za? Dizanjem ruke. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Dizanjem ruke. Tko je za? Želite provjeriti? Pa dobro, provjerit ćemo. Amandman 34. Otvaram glasanje. 34. jer ste tražili provjeru. Zaključujem glasanje. Odbija se. Amandman 35. dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman 36. dizanjem ruke. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 37. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se amandman 38. Dizanjem ruke tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ne, oprostite, ali radilo se o vrlo jasnom rezultatu. Ako želite, provjerit ćemo amandman 38. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 39. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 41. poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 50. poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 90. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 70 i 111 su identični. Dizanjem ruke molim. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se odbijaju se, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 131. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandmani 73., 94., 114. i 132. su identični poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Amandman 60. dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 74, 95, 115 i 133 su identični po poimenično glasanje. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbijaju se. Amandman 154. Dizanje A protiv, usvaja se. Elektronska provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandmani 161. i 122. su amandmani o kojima se ne razmatra. A sada 116. i 134. koji su identični. E, otvaram glasanje poimenično. Zatvaram glasanje. Odbijaju se.

Pojedinačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se amandman 155. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak drugi. Amandman 25. Dakle, članak drugi, amandman 25. poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeći amandmani su amandmani koji se ne razmatraju. Sada članak drugi, Amandman 100. D. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da svi nisu digli ruku, prema tome provjera i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak drugi, amandman 138. D. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 27. se ne razmatra. Članak drugi. Amandmani 79. 128. i 139. su identični. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je protiv? suzdržani, odbijaju se. Otvaram glasanje jer ćemo provjeriti elektronskim putem. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman prvi poimenično otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandmani 80, 121 i 140 su identični, a njima se glasa dizanjem ruke. Tko je za? Protiv. Suzdržani Mislim da moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 81, 102, 122, 141 su identični. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 3. Amadmani 82. 103. i 143. Oprosti 142. su identični. E, glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Amandman 62. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Članak 3. Amandmani 83. 124. i 143. su identični poimenično glasanje. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Članak treći. Amandman 63. Dizanjem ruke tko je za protiv suzdržani odbija se. Članak treći. Amandman 64. Dizanjem ruke tko je za protiv suzdržani, odbijaju se. Amandmani od 84. 125. i 144. su identični. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak četvrti stavak prvi dizanjem ruke tko je za protiv suzdržani usvaja se Amandman 106. se ne razmatra. Članak 6. Amandman 32. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se amandmani 86. i 127. dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman 146. dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 6. Amandman 33. D. Dizanjem ruke tko je za. Molim, dignite ruke. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Članak 6. Amandman 147. Dizanjem ruke tko je za. Protiv suzdržani. Mislim da se usvoje ali ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak šesti, amandman 147. Ne, članak šesti, amandman 65. Oprostite, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 148. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman sedmi, članak sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se članak sedmi, amandman 67, dizanjem ruke, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li provjeriti? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 7. amandman 42. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 87. i 108. 128. i 149. su identični. Ili netko tražio riječ? I vjerujem da ste pogriješili e, po pitanju članka 66. Odnosno, amandmana 66. molimo da se provjeri elektronički. 66. je odbijen. Molim vas da provjerite, uvjeren sam da ste pogriješili. oprostite. morali ste reagirati ranije. Dakle, članak sedmi. E, amandmani koji su identični završno sa 144. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 129. i 150. koji se odnose na članak 7. poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 107. poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 88. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Članak 8. Amandman 68. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 151. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Otvaram glasanje. Elektronska provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 12. Amandman 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 13. amandman 89. 109. i 130. su identični. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 15. Amandman 54. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 153. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? suzdržani, oprostite. Rekao bih da se odbija, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 110. Poimenično otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 58. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Privitak drugi amandman 159. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, uvodna odreda broj 9. Amandmani 71, 91 i 112 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 157. Uvodne odredbe broj 11. Ko je za? Molim da digne ruku protiv, suzdržani, rekao bih da se usvaja, usvaja se. Amandman osmi se ne razmatra. Uvodna odredba broj 14, amandmani 72, 92 i 113 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 93. poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna odredba 16, e, amandman 20, dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 69. dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog komisije. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zakonodavna rezolucija. Tko se javlja za riječ? Predsjednik odbora. Izvolite. Imamo očito probleme s mikrofonom. probajte jedan drugi mikrofon. Ne znam u čemu je problem. Molim tehničare da e, omoguće predsjedniku odbora da uzme riječ. Očito je postoji neki tehnički problem, samo trenutak. E, Non. Ce n'est pas, ce n'est pas une question. That's a general. Here, here, here. Ah, il marche? Ja, liebe Kolleginnen oh, Kollegen. Prego, Präsident. Auf uh, des Uslijed rezultata glasovanja postalo je očito da se dosta toga izmijenilo vezano uz e, glasovanje na razini odbora. Stoga bi sukladno pravilu 16 poslovnika e, zatražio stanku kako bi mogao odvagnuti ove nove rezultate glasovanja. Dakle, pet, pet minutna stanka sukladno pravilu 1.6.2. Cinque minuti. Mm-hmm. Ah, Allora, eh, scusate colleghi, è stato... Kolege, oprostite, tražilo se da napravimo stanku od pet minuta. To je tražio predsjednik odbora. Za slučaj da nema prigovora, možemo nastaviti za pet minuta. Naravno, eh, nakon tog eh, krat E, tak te kratke stanke, naravno ako nema prigovora, ima li tko prigovore? Nema u redu, onda ćemo napraviti stanku od pet minuta.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 E, prego, onorevoli Poštovani kolege, molim da e, zauzmete svoja mjesta jer nastavljamo s raspravom. E, predsjedniče Langen. Lange. Gospodine Lange. Invito i colleghi a riprendere la loro posizione. Molim kolege da zauzmu ponovno svoje mjesta. Evo i predsjednik Morajš e, e, bi se mogao sjesti. Invito i kolege Pozivam kolege da zauzmu mjesta. Dakle, nakon stanke koju je bio zatražio predsjednik Lange, možemo nastaviti i njemu dajem riječ. Ja, nun geht es. Liebe Kollegen, nachdem wir uns mit den Dragi kolege i kolegice, su nakon javljanja za riječ i rasprava koje su održali izvjestitelji, izvjestitelj u Sijeni, postoje različita mišljenja vezano uz dalje nastavak rada, no mislim da moramo o tome odlučiti u plenumu i stoga zahtijevam sukladno članku 16.2 od, odgodu konačnog glasovanja i početak trijaloga. Eh, ovaj prijedlog predsjednika Langea stavit ćemo na glasanje. Dakle, njegov je prijedlog da se glasanje odgodi. Tko je za odgodu glasanja? Tko se tome protivi? E, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Nisu svi glasali. Zatvaram glasanje. Prijedlog je prihvaćen sa 342 glasa za, 331 protiv i 9 suzdržanih. Passiamo ora, passiamo ora alla risoluzione. A sada prelazimo na rezoluciju o izuzeću za kadmi u primjenama u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona. Dakle, četiri kluba e, su predložili tu rezoluciju paragraf stavak peti za molim dignite ruke protiv suzdržani odbija se uvodna izjava F originalnog teksta opet e, dizanjem ruke za protiv suzdržani odbija se a sada ćemo glasovati u cijeloj rezoluciji. To će biti poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Rezolucija se usvaja sa velikom većinom glasova. Čestitam. E, sada prelazimo na rezoluciju o etilnom alkoholu poljoprivrednog e, podrijetla. Povjerenik Avromopoulos se javio za riječ. Izvolite gospodine. Ja nisam e, zadužen za to, ja samo ovdje predstavljam komisiju. Komisija bi htjela podsjetiti zašto je predložen taj delegirani akt kojim se stavlja izvan snage e, odluka 3336 e, iz 2003. Ovo je dio e, našeg plana za izradom boljih zakona. Ovaj delegirani akt će ukloniti opterećenje, administrativno opterećenje poslovnih subjekata, a neće negativno djelovati na zaštitu granica. Omogućiti će komisiji da nastavi pratiti tržište etanola u Europskoj uniji na učinkovitiji način. Na sastanku 24.2015. vijeće je potvrdilo da nema prigovora na ovaj delegirani akt komisije i, i komisija je dala izjavu kojim potvrđuje da će i dalje prikupljati potrebne podatke kako bi pratila tržište etanola s posebnom pozornošću na uvoz e, uz nultu stopu carine. E, komisija e, e, poziva parlament da se odbaci prigovor na ovaj delegirani akt i onda bi se uredba mogla objaviti u službenom glasniku Europske unije i time stupiti na snagu. To je jedna mogućnost koju ima, šansa koju parlament ima da uskladi svoj stav e, sa tim novim pristupom da se smanji e, birokratsko opterećenje poslovnih subjekata u Europskoj uniji i naravno e, mi dijelimo odgovornost za zakonodavstvo Europske unije i Europska komisija i vijeće i parlament. Komisija potvrđuje da i dalje želi provesti svoj plan za bolje donošenje boljih zakona kao što je navedeno u relevantnim dokumentima. Hvala povjereniče. Sad ćemo staviti ovaj e, prijedlog rezolucije odbora za poljoprivredu. Dakle, amandman prvi tko je za suzdržani odbija se. Uvodna izjava B, amandman 2, e, dizanjem ruku za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava C, to je amandman 3, dizanje ruke za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo glasovati o rezoluciji u cijelosti. Dizanjem ruke, tko je za, protiv, suzdržani. Ovdje ćemo e, trebati imati većinu e, svih zastupnika, tako da ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, četiristo osamdeset za čestitam rodiljni dopust e, radi se o prijedlogu rezolucije Javlja li se netko za riječ? Tražite li riječ e, za poslovničko pitanje? Evo dajem riječ e, gospodinu Batenu. Hvala. Moj utisak je bio da se ne smiju unositi politički plakati, ali nisam e, mogao naći to u našem poslovniku, a vidim da na drugoj strani dvorane vidimo sve te znakove ja ne vidim baš tako dobro da bih mogao pročitati što piše, ali pretpostavljam da se radi o političkim porukama, tako da pretpostavljam da mi onda možemo e, prikazivati e, političke poruke na plakatima, pa evo na brzinu sam napravio jedan mali plakatić na kojem piše glasete za UKIP. Gospodine Batten. Gospodine Batten. Gospodine Bacen, ovo moj priznaću vrlo otvoreno nije pitanje poslovnika. Apsolutno se radi o temi o kojoj se treba raspraviti kao i to što se zastupnici na svoje stoliće stave i zastavice države iz koje dolaze. To je neška tema o kojoj ćemo jednom raspravljati. Ali sada idemo ponovno na glasanje o rezoluciji o rodiljnom dopustu. Paragraf e, prvi dizanjem ruke i to je u dva dijela. Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Seconda parte. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, Morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak četvrti, amandman dva, e, dizanjem ruke za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak peti, E, to ćemo poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak šesti. Dizanjem ruke. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Amatman treći u dva dijela. dizanjem ruke za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Drugi dio. Opet dizanjem ruke za protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 1. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Ne mogu baš prosuditi pa ćemo morati to provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava F e, ovog originalnog teksta, dizanjem ruke za, protiv, Morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji i to poimenično. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala i čestitam. A sada e, Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Sedam e, klubova je predložilo ovu rezoluciju. Imamo amandman prvi. E, glasuje se poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3. Dizanjem ruke za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Imamo uvodnu izjavu E. e amandman 2. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji. Dizanjem ruke za. Protiv suzdržani, usvaja se. Hvala i čestitam. A sada prelazimo na rezoluciju o epidemiji bakterije Xylella fastidioza koja napada osobito stabla maslena. Dva kluba su predložila ovu rezoluciju. E, Znači otvaramo glasovanje, poimenično otvaram, zatvaram. Odbija se. A sada glasujemo o zajedničkom prijedlogu za rezoluciju koju su predložile četiri, koje su predložile četiri kluba, znači paragraf četvrti originalnog teksta, otvaram glasovanje poimenično. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 21. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 8. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak treći originalnog teksta glasuje se u tri dijela. Dizanjem ruke. Prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio. Dizanjem ruke za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Treći dio. Opet izanjem ruke za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda imamo amandman deveti, pojemenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman deseti. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 11. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 15. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 19. Dizanjem ruke za. Protiv. Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 16. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Dizanjem ruke. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 18. Dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20. Dizanjem ruke za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 22. Glasuje se poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 1. Dizanjem ruke. Za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2, dizanjem ruke, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo sad uvodnu izjavu i e, amandmani 3 i 12 koji su jednaki dizanjem, odnosno poimenično otvaram, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman četvrti, pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Dizanjem ruke. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 5. i 14. koji su identični. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman šesti, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman sedmi, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se.